Naime, imamo još e, kolega i kolegica koji nam se trebaju pridružiti, a e, na drugim su sastancima. No ipak možda da počnemo. Otvorila bih sastanak i možemo proći točku dvije prije nego što stignu naši gosti. Imali smo razmjenu mišljenja s iz Arbur, pa prelazimo na drugu točku dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Nemam nikakvih izmjena za predložiti. Možemo li usvojiti dnevni red takav kakav jest? Dobro, hvala vam. Nekoliko najava s naše strane. Prva je zapravo podsjetnik da naš odbor zapravo sutra nastavlja s radom u 14.30. Dakle, ne počinjemo s radom u 15 sati, nego u 14.30. I time zapravo utorkom i srijedom prevoditelji završavaju s radom 18.30. To je zapravo razlog te promjene. Također vas želim podsjetiti da sutra u vrijeme ručka e, će se održati sastanak s predstavnicima Svjetske banke. Govorit će se o najnovijem zajedničkom izvješću un i Svjetske banke o sprječavanju nasilnih e, sukoba. Govorit ćemo s autorima e, u 12.45 5 e, do 14.15 u PHS 5B001, radni jezik je samo engleski, odmah nakon odbora će biti taj sastanak pa ćemo poslužiti sendviče. Također vas želimo obavijestiti o posjeti Briselu ministrice rada i socijalne sigurnosti Guatemala, gospođe Aure Leticije Teleguario. Ministrica bi htjela e, se sastati sa zastupnicima kako bi razgovarala o prioritetima Guatemale, osobito o nacionalnoj politici za pristojna radna mjesta od 2017. do 2032. Kada je taj zahtjev primljen, naš je dnevni red već bio popunjen, pa smo ministrici rekli da ćemo vjerojatno imati e, možda 15-20 minuta na, e, pod kraj našeg sastanka odbora sutra, pa se nadamo da ćete tada imati prilike upoznati ministricu. Četvrto, e, su priopćenja komisije, ne znam ima li komisija ikakvih najava, nikakvih najava daju znak iz komisije, pa u tom slučaju prelazimo na petu točku dnevnog reda. Naši gosti nisu ovdje, nisu stigli. Rečeno mi je da su na putu ovamo prije nekoliko trenutaka, pa se nadam da će uskoro doći. Sutra imamo važno glasovanje u 9 sati, zar ne? Tako je, u 9 sati. U 9 sati je sastanak koordinatora, a u 10.30 glasovanja. Dakle, ako niste koordinator, e, moći ćete ipak malo dulje ostati u postelji. Dopustite da sad pozdravim našeg gosta. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Riječ je o razmjene gledišta sa novo imenovanim glavnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije, doktorom Tedrosom Adanom Jezusom. Ispričavam se ako nisam dobro izgovorila vaše ime, kaže predsjedateljica koja ga je upoznala kada je dr. Tedros bio još ministar e, zdravstva e, Etiopije. Proveo je vrlo važne reforme, a glavnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije je postao u svibnju 2017. godine. Veliko nam je zadovoljstvo što ste danas s nama. Riječ je o vrlo oportunom posjetu. Naš odbor doista zanima tko i kako radi na provedbi svjetski, ciljeva održivog e, razvoja. Zanima nas pitanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja, e, mjere koje se poduzimaju e, nakon izbijanja krize ebole, zdravlje žena. A mene osobno zanima pitanje duhana u zemljama u razvoju. Znam da smo nedavno dobili izvješće Svjetske zdravstvene organizacije o pitanjima povezanim sa duhanom. Ispričavam se što smo vas malo ostavili čekati, no evo sada vam dajem riječ. Izvolite. Suzana Jakob, također dobrodošla, izvolite. Yeah, thank Hvala vam lijepa. Poštovani zastupnici, doista mi je zadovoljstvo što vas mogu upoznati. Također se želim zahvaliti na prilici. Mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji se veselimo e, mogućnosti i prilici da našu suradnju s Europskom unijom dignemo na još višu razinu. Ekscelencije, poštovani gosti, dame i gospodo, Hvala vam lijepa na pozivnici da vam se danas pridružim i obratim. Veliko mi je zadovoljstvo što sam s vama. Rad Europskog parlamenta, a osobito odbora za razvoj, ima ključnu ulogu u podržavanju država u razvoja na njihovom putu prema ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Svjetska zdravstvena organizacija doista e, surađuje sa Europskom unijom na više ključnih projekata. Primjerice, e, tu je naše partnerstvo o univerzalnom zdravstvenom osiguranju. Nastavljamo raditi isto tako i na boljem pristupu lijekovima. E, također imam velik veliku nadu da će ovaj novi mehanizam za suradnju sa svjetskim e, organizacijama e, civilnog društva omogućiti dobro osposob, odnosno pristup e, ljudima širom svijeta dobro obučenim zdravstvenim djelatnicima. Evo već devet mjeseci sam glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije i to je doista bilo plodonosno, no intenzivno razdoblje. Dopustite da istaknem nekoliko stvari iz tog razdoblja. Dakle, E, usredotočeni smo na e, postavljanje temelja za naš e, budući rad kao i za dugoročno naše djelovanje. Isto tako smo izradili petogodišnju strategiju kojom smo definirali naš cilj promicanja zdravlja i očuvanja i zapravo zaštite najranjivijih. Izvršni odbor je sada odobrio taj plan na skupštini u svibnji se nadamo da će države članice organizacije i službeno usvojiti taj plan. U pravilu potrebno je dvije godine da se izradi novi strateški plan, no mi smo to uspjeli učiniti u samo osam mjeseci. E, morali smo djelovati brzo jer su izazovi s kojima su suočeni ogromni i e, cijena čekanja bila bi previsoka. Strateški plan pokriva tri ambiciozna cilja za sljedeće petogodišnje razdoblje. E, vidjeti milijardu ljudi e, više obuhvaćenih univerzalnim e, zdravstvenim osiguranjem, vidjeti milijardu ljudi sa pristupom hitnoj medicinskoj zaštiti. I za svaki od tih ciljeva poduzeli smo i predvidjeli konkretne mjere. E, mislim da možemo reći kada je riječ o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti da smo dobili na jedan e, konkretan zamah među ostalim i Vijeće sigurnosti Svjetske zdravstvene organizacije koje se sastaje svaka dva tjedna kako bi raspravila o eventualnim krizama zdravstvenim e, širom svijeta i o tome kako organizacija može e, reagirati na njih. E, isto tako odbor kojim predsjeda predsjednik Urugvaja o zaraznim bolestima. Isto tako naglasak je i na prilagodbu klimatskim promjenama otočkih nacija i naravno naglasak je i na mjerama u smislu antimikrobne, odnosno suzbijanja otpornosti na antimikrobike. Jasno je da se naša organizacija mora mijenjati i ja sam pokrenuo taj postupak, e, proces preobrazbe kako bismo se više usredotočili na ostvarivanje ciljeva ondje gdje je to najvažnije, dakle u državama. Također želim održati obećanje koje sam e, dao tijekom kampanje i po prvi puta sada imamo e, veći broj žena nego muškaraca u izvršnim tijelima i na najvišim e, položajima u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. To je bilo to obećanje. Ova godina, ove godine obilježavamo stotinu godina od kraja Prvog svjetskog rata, no isto tako isto godišnjicu jednog drugog događaja e, u kojem je umrlo više ljudi nego u samom ratu, a to je bila pandemija španjolske groznice. To je bila dakle najsmrtonosnija epidemija u e, povijesti ljudskog roda, a lekcije e, i pouke e, su danas jednako važne. Jasno je da se tako nešto može dogoditi bilo gdje i u bilo kojoj zemlji i može dovesti do smrti milijuna ljudi jer smo i dalje donekle nespremni. E, srećom nismo vidjeli e, situaciju, javnozdravstveni problem tih razmjera u posljednje vrijeme, no svijet je i dalje ranjiv. Ponekad je zapravo samo pitanje sreće e, HN51 virus ptičje influence se pojavio kao velika opasnost na sreću ne prenosi se među, direktno među ljudima. Zatim e, globalna pandemija iz 2009. također e, predstavljala rizik jer se s druge strane e, mogla prenositi sa čovjeka na čovjeka, no nasreću posljedice su bile nešto blaže. No, najveći javnozdravstveni problem s kojim smo bili suočeni u posljednje vrijeme bila je, bila je pojava ebole E, iako je zapravo izbila u tri e, siromašne afričke zemlje, e, pretvorila se u globalni javnozdravstveni problem. Ebola, osim one ljudske cijene, ima izuzetno visoku gospodarsku cijenu. Te tri afričke zemlje su također iskusile teške gospodarske probleme, gubitak BDP-a, i, slično. Dakle, pouke e, su vrlo vrijedne, a, a najvažnije je da krhki zdravstveni sustavi e, u pojedinim zemljama mogu izložiti svijet globalnoj zdravstvenoj katastrofi. Drugim riječima, e, onoliko smo jaki koliko i naša najslabija karika ako su zdravstveni sustavi neadekvatni ili zdravstveni djelatnici ne dolaze na posao zato što mjesecima nisu primili plaću ili, zato e, ili lijekovi nisu dostupni ili prevencija i kontrola nisu e, E, na mjestu, tada zapravo opasnost e, je vrlo blizu. Najveća prijetnja globalnoj sigurnosti je činjenica da milijunima ljudi, milijunima ljudi nije omogućen pristup zdravstvenoj skrbi. E, zdravlje i sigurnost su dvije stranice istog problema. Čak polovini ljudskog stanovništva danas nedostaju neke osnovne stvari a svake godine e, zbog troškova e, zdravstvene skrbi i, e, i činjenica da ih moraju namiriti iz vlastitog troška izlaže još milijune siromaštva. kada zdravstveni sustav ne funkcionira, tada, se, tada je vrlo lako previdjeti one prve signale da je epidemija na, na vidiku i to naravno ako je slučaj suprotan, tada se takve katastrofe mogu spriječiti u začetku. Dokazi i iskustvo pokazuju da je zapravo univerzalno zdravstveno osiguranje, osiguranje na dohvate ruke u svakoj državi. Svaka zemlja može učiniti više s onim resursima kojima raspolaže. Sve to znači da za većinu država e, jedina realna prepreka jest politička volja. U konačnici univerzalno zdravstveno osiguranje jest politički izbor. Mnoge države ovdje u Europi učinile su, eh, učinile su eh, zapravo taj korak i donijele odluku. Isto tako i Tajland, Šri Lanka i mnogi drugi koji će krenuti njihovim primjerom. Prošli tjedan sam bio u Keniji gdje je predsjednik Kenijata E, najavio da će dostupna zdravstvena skrb e, biti jedan od glavnih uloga e, elemenata njegove kampanje za drugi mandat. U Ruandi najavljeno je Isto tako najavljena su veća ulaganja u zdravstvenu skrb. E, kada sam bio u Indiji, e, vidio sam ne samo kod premijera, već i kod brojnih zdravstvenih radnika e, novu energiju i spremnost da se pozabave najambicioznim ciljevima kao što su univerzalno zdravstveno osiguranje. benefiti koristi takvog osiguranja su doista velike snažni otporni sustavi su integralni za snažno i otporno gospodarstvo. Kada su ljudi zdravi, tada su cijele, e, tada cijele zajednice i države mogu procvjetati. A e, djeca kada porastu i dosegnu zrelu dob, e, mogu postati produktivni članovi društva. Kada, su, kada nema štetnih proizvoda, onečišćenja, tada zajednice mogu e, e, zapravo krenuti putem blagostanja. Ne znamo kada će se sljedeća pandemija i gdje će se pojaviti, no znamo da će u svakom slučaju imati veliku cijenu kako u ljudskim životima, tako i u ekonomskim i u ekonomskom smislu, a naravno E, može poljuljati i političku stabilnost. E, e, univerzalno zdravstveno osiguranje i sigurnost zdravlja zato su izuzetno važna dva lice i naličje istog problema. I stoga je važno doista svugdje uspostaviti adekvatan zdravstveni sustav. I Svjetska zdravstvena organizacija radi širom svijeta na jačanju tih sustava, nadograđujući se na primarnu zdravstvenu skrb usredotočenu na promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti sa snažnim naglaskom na e, sustave nadzora. No, e, mi idemo i dalje e, u našoj organizaciji vidimo doista i svjedočimo velikom zamahu. Na danu svjetskih vođa 7. travnja pokrenut ćemo dvogodišnju kampanju kako bismo dobili nov, odnosno kako bi se svjetski vođe pridružile preuze, i preuzeli obveze e, koje će u konačnici dovesti do e, širenja e, univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Europska unija je u našim takvim naporima doista ključni partner. Europska unija Luksemburg, e, odnosno partnerstvo Europske unije i Svjetske zdravstvene organizacije, jačamo zdravstvene sustave od 35 zemalja i kao što sam rekao, naše su ambicije doista izuzetno visoke. One to moraju biti jer su ulozi ogromni. Ne smijemo biti skromni E, no, da bismo ostvarili našu viziju sigurnijeg i zdravijeg svijeta, treba nam vaša potpora. U konačnici vaša ulaganja neće samo dovesti do poboljšanja zdravlja ljudi izvan Europe, već će e, osigurati jednu e, sigurniju Europu i spriječiti pretvaranje lokalnih kriza u globalne pandemije. E, to dakle ostaje prioritet za Europsku uniju na dolazećim godinama, a u sadašnjoj raspravi o višegodišnjem financijskom okviru za sljedećih sedam godina doista je ključno podsjetiti se da su zdravlje i dobrobit ključni za razvoj širom svijeta, te da su mogući isključivo e, e, na, na, prema načelu iskrenog, iskrene solidarnosti. Pozdravili bismo mogućnost rasprave o tome kako učiniti još više zajedno. No dopustite da vas podsjetim još jednom da smo onoliko jaki koliko je naša najslabija karika i zato je solidarnost važna. Jedina granica jesu, jeste zapravo granica naših ambicija. Hvala vam lijepa, doista cijelim ovu priliku koju ste mi dali. Hvala vam još jednom.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 Prvo zahvaljujem e, što ste došli. Trebate koji trenutak samo da stavite slušalice. Decía que quería da zahvaljujem što ste došli i zahvaljujem na onome što radi Svjetska zdravstvena organizacija, a vi ste nam e, pokazali i e, rekli nešto o glavnim linijama njenog rada. Naravno da uvijek postoji poveznica između politike i razvoja, a sama tema zdravlja unutar takve politike je konstanta e, i uvijek je povezana s razvojem. Naravno, naš odgovor na e, ebolu E, je bio brz i imenovali smo posebnog izvjestitelja za ebolu, gospodina Gerensa, koji je član ovog odbora. Moje pitanje je relativno jednostavno. Ja e, sam predlagatelj humanitarne akcije i naravno ovdje se radi o humanitarnoj akciji i o spontanoj krizi koja je dugotrajna. Zanima me što će Svjetska zdravstvena organizacija raditi u slučaju ovakve krize i s kojim drugim organizacijama, na primjer UNICEF-om, Liječnicima bez granica ili drugim e, organizacijama e, surađujete na humanitarnom planu za rješavanje svjetskih kriza. I konačni komentar koji se odnosi na nepravdu nečega što je nazvano španjolskom gripom pred više od 70 godina, a nije ni krenula iz Španjolske. Dakle, to je jedna povijesna nepravda, takvo imenovanje bolesti. Gospodin Šenfeld ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Htio bih govoriti o potpori e, zemljama u razvoju. Onim zemljama koje imaju probleme s epidemijama s održavanjem e, razine zdravstvene skrbi e, za svoje građane. Ono što znamo i što vidimo, a naročito ono što smo vidjeli e, na našim misijama koje su posvećene eboli. Te zemlje imaju ograničene kapacitete medicinskih službi ne bih eh, htio suditi o nivou tih službi. Imaju mali broj liječnika i eh, medicinskog osoblja. Vidimo da eh, su E, ti resursi, ljudski resursi e, ograničeni. Medicinska pomoć e, je također koncentrirana u glavnim gradovima zemalja u razvoju. Malo liječnika radi u ruralnim područjama izvan glavnih gradova. Stanovnici ruralnih područja nemaju zdravstvene skrbi čak ni najobičniju zdravstvenu skrb nemaju, a da ne spominjemo ove jako dramatične situacije poput epidemija. U, u kontekstu kada svijet plaća ogromne svote novca, naročito Evropska unija, novca koje daje zemljama u razvoju, ja bih postio, postavio pitanje zašto su učinci tako e, mali, slabi, kako bi se to moglo promijeniti, što treba učiniti? Što treba učiniti kako bismo tim zemljama pomogli da dobiju održiv zdravstveni sustav? zdravstveni sustav koji bi služio i ljudima u malim gradovima i ruralnim područjima. Hvala lijepa. E, Norbert Neuser ima riječ. Hvala lijepa Linda, hvala lijepa i vama e, predstavniku Svjetske zdravstvene organizacije, to direktoru e, naša je predsjednica naglasila jednu temu kako postupati sa državama koje, su, koje imaju slabe zdravstvene sustave. Prestrašila nas je kriza Ebel, Nigerija, Sierra Leone i druge zemlje u Africi imaju vrlo slabe zdravstvene sustave. Jesmo li izvukli poučak iz eh, krize ebola? Ja sam sada bio dva puta u Sierra Leoneu. U, u tom kratkom mom posjetu eh, nisam vidio eh, da se zdravstveni sustav poboljšao Mnoge e, nevladine organizacije su napustile e, te zemlje pa su te zemlje prepuštene sami sebi, same sebi i tim izazovima. E, kakav utjecaj može Europska unija uvesti u te zemlje kako bi stabilizirala njihove zdravstvene sustave? Druga stvar, naše domaće zadaće ovdje u DVU i u Europskom parlamentu. Što mi trebamo učiniti? U novom eh, VFO-u eh, vidimo da komisija predlaže eh, da u vanjskom djelovanju ima jedan učinkovit instrument koji karakterizira migracija i susjedska politika pa se jako bo, bojim da će e, ona razvojna politika, suzbijanje e, siromaštva, e, razvijanje zdravstvene skrbi i obrazovanja, da će ti programi biti u drugom planu. Situacija iz 2014. bi se mogla ponoviti, onda bismo bili šokirani kad izbije epidemija i onda se sve e, zemlje e, trude da pomognu novcem, ali poslije zaborave to područje i e, više se ne brinu za taj problem. Trebamo održivu pomoć. Kako se može utjecati na te pogođene zemlje i kako se može utjecati na velike donatore, na primjer Europsku uniju. Hvala lijepa. Ana Vrbovska ima riječ. Hvala Linda. Zahvaljujem e, generalnom direktoru na ovom izlaganju. Imam dva pitanja. Htjela bih vas upozoriti e, najprije na dva dokumenta. Dokumente koje priprema u sadašnjem trenutku Europski parlament. E, u, u našim odborima radimo na izvještaju o okvirnom programu Europske komisije za zdravstvo E, tu se radi o velikom problemu o kojem ste i vi govorili, to jest o antimikrobnoj e, rezistenciji, otpornosti. To je jedan dokument, a drugi dokument o kojem bi željela govoriti, e, to radi EICP, izaslanstvo za Haiti, a radi se o boljem pristupu E, zdravstvenoj skrbi i e, poboljšanje e, usluga na području suzbijanja epidemija. To su impulsi koji su važni i, za vaš rad. A sada evo da pređem na pitanja. Imam dva pitanja kao što sam rekla. Kad ste radili na prethodnom, kad ste eva, ocjenjivali programe na koje kako je funkcionirao program svjetske zdravstvene organizacije i na kojim ste e, područjima e, ustanovili e, najveće manjkove i nedostatke kako će se to odraziti na vaše nove programe? Hvala. E, Cecil Kijenge ima riječ na kraju, izvoli. Hvala lijepa Linda e, e, i zahvaljujem doktoru Tedrovstu što je došao k nama. Mi smo u stvari zajedno radili na inicijativama u prošlosti Hvala što ste opet ovdje. E, počela bih time da pogledamo zašto trebamo promijeniti pristup u sadašnjem trenutku. E, slogan 70. E, godina je bio zdravlje za sve do 2000. godine. To radilo se o jednakosti, međutim Mm, mm, mm, e, mi smo trebali upotrijebiti riječ e, fairness, a ne jednakost. Moramo gledati na kontekst u kojem ljudi žive, e, na tamošnji pristup uslugama. Na taj kontekst trebamo gledati. Mislim da smo u tom pristupu mnogo toga izostavili u integriranom e, pristupu e, e, zdravlje mora biti prioritet. Moramo ići iznad same zdravstvene skrbi. Vrlo često kad govorimo o zdravstvenoj skrbi moramo govoriti i o mrežama korupcije koje postoje u tim zemljama. U ruralnim područjima ljudi nemaju pristupa bolnicama središnjim bolnicama. Ono što moramo e, razviti e, takav pristup, e, a to uključuje recimo izgradnju cesta. moramo paziti i na okoliš. Zbrinjavanje otpada je veliki problem, a isto tako i policijske snage. Ako ne budemo imali holistički pristup, onda će ovakovi izolirani odgovori propasti. E, moramo e, pristupiti nizu sektora kako bismo našli e, prikladno rješenje. A što se tiče ebole, bila sam u Gvineji i vidjela što tamo rade lokalne vlasti. Oni su u prvom redu ojačali svoj zdravstveni sustav osigurali su liječnike ne samo u glavnim bolnicama, već i u regijama i manjim zdravstvenim centrima. Tako da su ljudima osigurali pristup e, e, liječničkoj skrbi. E, takove se reforme moraju provesti i u drugim sektorima. Trebamo imati regionalne centre izvrsnosti. Evo to trebaju biti naše referentne točke za bilo kakav pristup epidemijama. Ako to nemate, onda je stvar teška. S ebolom nismo imali dovoljno regionalnih centara za zdravstvene usluge, za zdravstvenu skrb. Trebamo reformirati zdravstvo, trebamo imati centre izvrsnosti, moramo imati timove liječnika i bolničarke, trebamo bolje osposobljavanje i obrazovanje. Moramo osigurati e, dostupnost lijekova. Mnoge afričke zemlje kako bih to rekla, imaju i tradicionalnu i modernu medicinu. E, u nekim je zemljama to integrirano, a, to je bitno, e, jer to znači da pacijenti ostaju u rukama lokalnih liječnika mogu imaju pristup e, lijekovima koje trebaju. E, htjela sam od vaše organizacije e, saznati jeste li razmatrali taj integrirani pristup i suradnju raznih sektora. E, e, zdravstvena skrb e, ne može biti efikasna ako ne uzimamo u obzir kontekst i infrastrukturu područja. To treba uzimati u obzir kad dodjeljujemo sredstva za to. Evo imamo mnogo pitanja, mnogo detaljnih pitanja. Evo, to pokazuje koliko su naši kolege i kolegice zainteresirani za ovo područje. Mi ćemo ići u Gveneu za nekoliko e, tjedana, pa će nam te informacije biti dragocjene. Izvolite, imate riječ. Hvala, hvala lijepa na ovim pitanjima. E, ići ću redom kako su pistanja postavljana, ići ću tim redom. E, razvoj i zdravstvo. E, naravno, s pravom ste rekli da je to usko povezano. Ne, I ne samo razvoj. E, zdravstvo je pitanje ljudskih prava. Mm. To je broj jedan. I to je onda sredstvo za razvoj. Dakle, ima tu dvostruku ulogu. Važno je da to uzmemo u obzir kad e, razvijamo politike, e, naročito kad govorimo o univerzalnom pokrivanju e, stanovništva, zdravstvenom skrbi. To je pitanje ljudskih prava. Kao što sam. To je jasno za vas, neću to ponavljati. A onda naše veze sa drugim organizacijama, naročito Svjetska zdravstvena organizacija nakon ebole, mi smo sudjelovali u mnogim epidemijama, ali svijet zna više kad to izmakne kontroli, poput ebole. Dakle, e, ne znam jeste li svjesni e, situacije od pred nekoliko mjeseci. Također e, izbijanje ebole, ali i dobra koordinacija svjetske zdravstvene organizacije. E, dakle, e, mi smo mobilizirali sve partnere i UNICEF i druge i partnerske države i Europsku uniju i brzo krenuli na taj problem i stavili ga pod kontrolu. A evo i pitanje kuge na Madagaskaru. Još jedan primjer. To smo uspjeli kontrolirati, pa čak je prošlo i relativno nezamječeno, ali samo, sam početak je bio vrlo e, ozbiljan. Prva e, situacija je krenula s tim da je to e, započelo prije nego što se očekivalo, kao iznenadni napad. Zatim, e, tu su i endemske i neendemska područja napadnuta i e, to je bio e, tip pneumonije, dakle napada pluća. Ali uspjeli smo to iskontrolirati, počelo je u studenom i za kratko vrijeme smo to riješili. I Sljedeća situacija, virus Marburg koji je započeo u Ugandi, prešao u Keniju gdje se pojavio samo jedan slučaj i to smo također mogli kontrolirati. Upravo radi brzog odgovora ne samo svjetske zdravstvene organizacije nego i partnera, međutim svjetska zdravstvena organizacija je bila koordinator. I e, često i jest kad se dogode takve epidemije. Pa prema tome, sad imamo bolji sustav i bolji, bolje odgovaramo, međutim i dalje smo osjetljivi i ta osjetljivost nije e, i dalje, dalje je velika, dakle nije e, se smanjila, e, osobito na razini pojedinih država, treba raditi da bi se pripremili za čvrsti odgovor. Naravno i puno je vanjskih čimbenika koji nam mogu pomoći da uspostavimo bolji sustav i ojačamo kapacitete na nacionalnoj razini. I kao što sam već rekao, doista jesmo uvijek samo toliko jaki kolika je snažna naša najslabija karika i svi trebaju biti zaštićeni i dok nisu svi zaštićeni nitko nije siguran. Svijet postaje sve manji, a virus može putovati e, preko granice vrlo lako u samo nekoliko sati i e, pogoditi veći broj e, zemalja i upravo zato treba uvijek ulagati u ona mjesta i one države gdje postoje slabosti i slabosti u sustavu. Jedan od problema s kojim se suočavamo, a to je također odgovor na jedno od pitanja, jest jesmo li naučili i izvukli pouke iz ovoga. I jesmo i nismo. Dakle, e, vidimo da e, je sve bolji odgovor na to e, dakle države uspijevaju izbijanje epidemija rješavati relativno brzo. Međutim, svejedno se događa i panika i bilježimo zapuštenost. E, dakle, e, kao u ebolu recimo, silno se puno investiralo kad je jednom izbila epidemija, međutim, da se to učinilo ranije, moglo ste puno više uštedjeti, to vam je kao kad popravljate krov kad pljušti kiša, treba ga prije toga popraviti. A nekad nastupi panika i onda se zapravo preinvestira. E, kad nema problema, onda se ne ulaže. Dakle, imamo mi i e, fond za izvanredne situacije, imamo e, mogućnost ulaganja, ali je mali broj država koje u to ulažu i polako nestaje novca za e, izvanredne situacije, budući da zanemarujemo neke stvari jer se situacija čini stabilnom. I evo, to je ono što sam pokušao prenijeti, jer trenutak za ulaganje je sadašnji trenutak i to kad e, nema problema i kad se čini da je sve u redu. Jer e, imamo takav fond koji nam je omogućio da brzo djelujemo u izvanrednoj situaciji recimo na Madagaskaru, u Ugandi, u Jemenu, Siriji. Ali, ali e, premalo sredstava slijeva se u taj fond, to moramo znati i to ukazuje da lekciju i nismo naučili. Što se tiče e, službi liječnika recimo u e, pogođenim državama, ono što sam čuo je točno. Gradska područja imaju znatno e, bolju skrb, više E, liječnika i medicinskog e, osoblja, doći u ruralnim područjima je to puno, je to puno slabije. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava e, surađivati s državama da bi se uspostavio sustav poticaja za rad u ruralnim područjima. Međutim, zdravstvenih radnika malo, trebamo ulagati i u edukaciju ulagati u zdravstvene sustave, a Europska unija osobito u novom višegodišnjem financijskom okviru treba ulagati u jačanje ljudskih e, resursa u zdravstvenim sustavima. I kad se to riješi, tada će se i bolje izbalansirati pokrivenost ruralnih i urbanih e, područja i ujednačiti ta pokrivenost zdravstvenim djelatnicima. Dakle, to je sistemsko pitanje. A što se tiče e, otpornosti na epidemije, odgovora na epidemije, ne radi se samo o sekundarnim i tercijarnim, recimo bolnicama koje će se E, baviti i e, detekcijom i odgovorom. Radi se o primarnoj zdravstvenoj zaštiti u koju, u treba ulagati i kao što ste dobro rekli, ulaganje u, e, na temeljnoj, na osnovnoj razini je doista slabo, a to je pitanje prevencije. Trebamo se vratiti na početke. Netko je govorio o e, pokretu iz Almate 70. godina. E, slavimo 40. godišnjicu ove godine. Primjerna zdravstvena zaštita treba biti e, u e, središtu pokreta zdravstvene zaštite. Dakle, i promocija i prevencija E, i za e, zarazne i druge e, bolesti. Moramo osigurati evo da primarna zdravstvena zaštita bude u samom središtu ne samo u, urbanim nego i u ruralnim područjima budući da je lakše pokriti potrebe i uspostaviti bolji sustav ono što možemo naučiti iz ulaganja u prošlosti, e, evo, znam da se nekim, na nekim stvarima doista puno radilo, kao što je tuberkuloza, e, HIV i tako dalje. Ali jačanje zdravstvenih sustava e, ne dobiva dovoljno ulaganja i ulaganje u tuberkulozu, malariju, HIV vrlo je važno, ali s druge strane ulaganje je u zdravstvene sustave jednako tako važno. Budući da e, pomaže e, borbi, pomaže e, odgovoru i na taj način se ulaže u budućnost. Pa i danas ulaganje u programe, ulaganje u jačanje zdravstvenog sustava ima velik značaj Upravo zato izgradnja kapaciteta u e, pojedinim državama bit će važna i za turistički sektor, budući da e, se na taj način omogućuje bolja skrb za ljude i snažen zdravstveni e, sustav sprečava izbijanje epidemija i povećava sigurnost. Pa prema tome iznimno je važno ulagati u jačanje zdravstvenih sustava i u zdravstvenu sigurnost, što je ista stvar. I tu treba nadoknaditi taj deficit koji postoji za jačanje sustava. A što se tiče e, migracije i susjednih e, zemalja, E, treba rješavati same uzroke migracija, e, jer upravljanje simptomima neće pomoći. Mi razumijemo da je e, to rezultat sukoba, siromaštva, nezaposlenosti i nemogućnost pristupa obrazovanju. Pa zanemarivanje zdravstva i zdravstvenih sustava nije dobro i važno je ulagati u ljudski kapital što će omogućiti rješavati e, probleme u korijenu i e, kod njihovog nastanka e, i kasnije upravljanje migracijama neće zaustaviti jer to je zapravo rupa bez dna i problem neće tu biti zaustavljen strateška rješenja su pravi odgovor. Međutim, ne ulaganje u e, razrješenje samih e, početaka problema e, može samo još više naškoditi. Prethodni programi i evaluacija u pitanju antimikrobne rezistencije moramo naglasiti da se zdravlje treba ocjenjivati izvan zdravstvenih sustava e, odnosno više sektorski integrirani su e, pristupi ključni jer i komercijalni i politički uvjeti i gospodarski uvjeti i okolišni uvjeti mogu utjecati na zdravstvenu situaciju i upravo zato se zalažemo za više sektorski e, pristup i ostvarenje ciljeva održivog razvoja, te radimo na smjernicama s pojedinim državama da bi se e, uspostavio takav multisektorski pristup. Nadam se da sam odgovorio ovime na sva pitanja, možda sam nešto propustio, ali mislim da nisam. Mislim da jeste, kolege bi već eh, bili ukazali na to da niste. Dakle, eh, ja bih eh, sad i Suzani i doktoru Tendersonu zahvalila i hvala vam što ste bili s nama i pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala.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 Okay, colleagues, we Kolegice i kolege, imamo ovdje treći skup izvrsnih e, sugovornika. Dakle, govorili smo o migracijama, govorili smo o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a sada ćemo govoriti o šumama. Naši sugovornici su iz UNEP-a. To je šesta točka dnevnog reda. Riječ je o prvoj razmjeni gledišta o, novom izvješću vlastitu inicijativu o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u zemljama u razvoju. Heidi Hautala je izvjestiteljica, no ona nije s nama danas. No, imamo zamjenu. No, naš rad ne počinje sa današnjim danom. Komisija je 2016. godine provela studije, studiju, a isto tako je Deve imao misiju u Kamerunu prošle godine kako bi se upoznao sa stanjem u sektoru šumarstva u toj zemlji. Isto tako, dakle, imamo zajedničko e, mišljenje sa Envi i Inta, odnosno Envi i Ita daju mišljenje. Imamo e, imamo sa sobom gospodina Thierry Lucas iz UNEPA i Chantal Manesen iz e, DigiDevco. Znači, poznajemo nju i odprije. Nemamo za sada još uvijek nacrt izvješća, tako da je zamisao danas e, iskoristiti e, prisutnost naših stručnjaka i čuti od njih e, nešto. Dakle, prvi riječ ima Thierry Lucas, Izvolite. Thank you, Ms. Hvala vam lijepo, gospođo McAvan. poštovani zastupnici, velika mi je čast što vam mogu predstaviti ovo izvješće i pokušati dati kratak pregled e, stanja stvari kad je riječ o šumama u svijetu uz pomoć kolegice iz devkoa. Danas je ova naša tema povezana sa sljedećom isto tako, dakle sa e, sudbinom autohtonih naroda i šumskih zajednica. Prva stvar jest da zapravo imamo zamah, imamo pariški sporazum i naravno nastojimo e, zadržati porast temperature ispod 2 stupnja e, Celzija. Šume su tu doista od ključne važnosti. Nadam se da možete vidjeti ovaj prvi slajd. Dakle, kada bi područje e, opustošenih šuma bilo kontinent, emisije tog kontinenta bile bi veće od emisija cijele Europske unije. Dakle, ako želite ostvariti pariški sporazum, postoje dva načina na koji se to može učiniti e, sa ili bez šuma. Ako to učinimo sa šumama, bit će hladnije, temperatura će biti niža, bit ćemo ispod 2 stupnja Celzija, bit će e, to jeftinije učiniti jer je riječ o ulaganju koje se isplati, koje osigurava bitan povrat ulaganja i moći ćemo to učiniti e, brže zato što će vrhunac emisija biti negdje tri godine prije 2025. E, drugim riječima, e, od današnjeg dana izračunali smo da šume zapravo čine 24 do 25% ukupnog potencijala za ublažavanje učinaka klimatskih promjena, no ta su ulaganja na svjetskoj pozornici zanemarena. Pariški sporazum e, ima članak četvrti u kojem se poziva na zaštitu šuma i to je i jedino jedini e, sektor ublažavanja koji ima zaseban poseban članak u Pariškom sporazumu kojemu je posvećen e, ciljevi održivog razvoja također priznaju tu temeljnu ulogu šuma, točnije cilj broj 50. No kao što sam ranije rekao, 25, e, e, šume su ključne jer 25% stanovništva svijeta ovisi o šumama, da ovise i zbog bioraznolikosti, ali i zbog toga što im ona omogućuje preživljavanje e, život. imamo čitav niz zdravstvenih problema koje je moguće ublažiti ili riješiti boravkom ili odlaskom u šumu, među ostalim. Tako da je važno znati da je šuma dom za otprilike 300 milijuna ljudi širom svijeta. U pravilu razvoj se uvijek e, događa na način da zapravo ima za posljedicu sjeću šume, od šumljavanja da tako kažemo. Mi vjerujemo u UNEP-u da bismo mogli zapravo osigurati neku vrstu tunela tako da ne bismo bili prisiljeni u svim državama svijeta slijediti tu krivulju razvoja koja dovodi do deforestacije. E, taj, no, nemamo vremena čekati stoljeća kako bismo e, zapravo nastojali na e, obnovi naših šuma. E, evo nekoliko brojki za razdoblje unatrag pet godina, odnosno za razdoblje 2010. do 2015. Tako možete vidjeti da je Brazil prijavio neto gubitak od 0,2% e, pošumljenog područja tropskih šuma. Dakle, Indonezija 0,7, Mjanmar 1,8, Paragvaj, Argentina e, su u sličnoj poziciji. Ovdje možete vidjeti kako se zapravo razliku, kako razvoj utječe na nestanak šuma u mnogim područjima svijeta. Ono što nam sada treba i ključna poruka za sve vas i za ovu inicijativu jest da trebamo razdvojiti e, sjeću šuma od razvoja. E, znamo da se ceste grade na način da se prvo posjeće šuma u zemljama u razvoju, no e, to nije ono što mi želimo vidjeti. Mi imamo priliku koju sada ne smijemo propustiti. Imamo Pariški sporazum imamo političku volju, no isto tako imamo i know-how, imamo ekspertizu. U e, DigiDevCo smo već surađi, sa DigiDevCom smo surađivali na čitavom nizu projekata, primjerice e, sigurnost hrane, klimatske promjene i deforestacija su na dnevnom e, redu za sljedeće dvije godine. I to je ona poruka koju želimo čuti u jednim narodima. I posljednja stvar, e, posljednji e, element koji nam je potreban su financije, sredstva, novac. 5 e, milijardi je osigurano, Njemačka je jedan od glavnih donatora, no treba nastaviti s tim naporima kako bi se osigurale inicijative i financijska sredstva onim državama koje, se, koje su u razvoju kako bi prestale sa e, sjećom šuma. Šume su doista ključni element Pariškog e, sporazuma i njegove provedbe. Ne smijemo to zaboraviti, ne smijemo zaboraviti e, isto na djelotvornost naših ulaganja. Potrebna nam je i zajednica za šumu, odnosno savez za šume, kako na globalnoj, tako na nacionalnoj i regionalnoj razini, kako bismo okupili sve dionike. I posljednje, što je također jako važno, da iz toga ne smijemo izostaviti ni jednu državu svijeta. 80 ih je koje mogu zapravo e, imati koristi od takvih projekata, iako smo danas usredotočeni na samo 10 e, među njima najviše na Brazil i Indoneziju, a po nama je to pogrešan pristup. Kamerom e, ćete posjetiti članovi ovog odbora i doista to valja imati na umu. Hvala lijepo, sada Šantale preskočit ću prezentaciju. Mislim da ste već e, vidjeli danas dovoljno prezentacija, no da se dovežem na nešto što je Thierry već rekao. Za nas su šume e, jedno, jedan od najbogatijih e, više namjenskih in, prirodnih resursa, jer je govorio o doprinosu šuma u borbi protiv klimatskih promjena, kao zatim u pružanju e, dohodka nekim od najsiromašnijih stanovnika svijeta e, i doista su vrlo važne za provedbu e, programa održivog razvoja do 2030. godine, no šume doista utječu na čitav niz karika u tom lancu Nikad je riječ o miru i blagostanju svijeta. Također je važan konsenzus E, i poziv na borbu protiv nezakonite sječe, to je izuzetno važno, kao i neodrživo iskorištavanje šume. To se čini podržavanjem e, dobrog gospodaranja i izgradnje e, boljih kapaciteta. Zbog toga za nas odbor DEVE i izvješće o transparentnosti i odgovornosti u upravljanju e, šumama u državama u razvoju je doista dobro došlo i oportuno. Riječ je o izvješću koje ima, odnosno može predstavljati za nas vrlo dobar temelj za nastavak našeg rada o šumama. Europska unija je dalje predana promicanju dobrog gospodaranja u sektoru šumarstva. Imamo jednu stožernu inicijativu koju već, odnosno program koji e, već 15 godina E, podržavamo, to je FLEGT, e, odnosno akcijski plan FLEGT. Riječ je o sveobuhvatnom instrumentariju za borbu protiv nezakonite proizvodnje i potrošnje drvne sirovine i drvnih proizvoda. I e, doista je koristan taj mehanizam jer nam pruža mogućnost da imamo koaliciju između Europske Evropske unije, civilnog društva i privatnog e, sektora e, u državama u razvoju e, i to u cilju zajedničke borbe protiv nezakonite sječe šuma i trgovine drvnom sirovinom i drvnim proizvodima. Taj projekt je doista bio vrlo dobar i jest vrlo dobar jer se njime borimo protiv lošeg gospodaranja, ograničenog sudjelovanja, loših i slabih pravnih sustava E, zatim e, trgovinskim mjerama i širokim e, i suradnjom i sudjelovanjem velikog broja dionika se borimo, kao što sam rekla, protiv nezakonite sječe i potrošnje. No daću nekoliko primjera. Ne želimo vas zamarati prevelikom količinom detalja. Ako želite, naravno, E, možemo ući u pojedinosti o nekoliko konkretnih država članica. Primjerice u Indoneziji imamo prvi program izdavanja licenci, dozvola. On je 2016. uspostavljen i sad već imamo više od 9000 izdanih flags, e, dozvola za uvoz drvne sirovine e, u Europsku uniju u vrijednosti od otprilike 1,5 milijardi američkih dolara, a to je zapravo 25% uvoza egzotičnog tropskog drveta, odnosno drvne sirovine u Europsku uniju. Sljedećeg tjedna Europska unija i Indonezija će objaviti prvu neovisnu reviziju tog sustava. To će biti vrlo korisno kako bismo mogli proučiti, analizirati cijeli taj program. No, Uspostavljanje tog sustava e, dozvola za Indoneziju je doista bilo dugotrajno i naporno. E, surađivali smo sa indonezijskim vlastima i predovjet je bila doista reforma cjelokupnog e, sektora šumarstva gdje smo morali stati na kraj i pod kontrolu staviti pod kontrolu cijeli taj sektor, reformirati ga prije nego što je taj program izdavanja dozvola mogao zaživjeti. Bilo je potrebno doista e, mnogo vremena za to. E, ista stvar, ista stvar i se odvija i u Gani. Nadamo se da će e, se za dozvole početi izdavati u Gani u sljedećih godinu dana, no i ondje je predovjet bio reforma pravosuđa i zakonodavstva. No dobro je to što je omogućilo privatnom sektoru, vladi i civilnom društvu da razgovaraju o e, zakonodavnom okviru i kako ga izmijeniti na temelju konsenzusa. Stajalište e, koje smo mi zauzeli kao trgovinski partner jest e, zapravo pritisak da se provedu te reforme kod naših država partnera. Bilo je također važno i uspostavljanje e, platforme za pružanje kojim se pružaju informacije o sjeći šuma e, i tu informacije daju ne samo vlasti, već i civilno društvo i privatni sektor. Riječ je o sustavu koji su uspostavili dionici koji inače međusobno ne surađuju u Hondurasu koji je bio jedna od posljednjih država koja je zatražila pregovore o dobrovoljnom partnerstvu, odnosno sporazum o dobrovoljnom partnerstvu. E, početkom ljeta ćemo zaključiti sporazum s njima. E, vjerujem da je taj proces bio doista zanimljiv, jer e, Honduras nije poznat, nažalost, po dobrom upravljanju, a s druge strane imamo vladu koja je doista bila voljna reformirati svoj sektor šumarstva, ne samo zato da bi dobili više novca, već zato da bi dobili e, u konačnici jedan inkluzivniji proces. I to je prvi sporazum u kojem su autohtoni narodi bili uključeni već u samim pregovorima. Kad sam ja postala uključena e, u te pregovore, doista sam bila zatečena, jer nisam pregovarala sa vladom. Pregovarala sam sa e, vladom, privatnim sektorom, predstavnicima autohtonih naroda i drugim organizacijama civilnog društva. Svi oni su sjedili za stolom, s druge strane videozida i mogla sam im postavljati pitanja, mogla sam ih pitati slažu li se sa stajalištem vlasti ili se protivite tome i dobila bih e, izravan odgovor od svih za stolom što je doista bilo vrlo korisno. Također u Hondurasu smo vidjeli prvi pokušaj uključivanja ljudskih prava zakon o, odnos, zakon o slobodnom e, informiranom pristanku, fpic u takozvanom, nije baš e, cijela stvar bila savršena, no dala nam je prostor da e, ipak omogućeno nam je da to ubacimo u sustav, taj predovjet, i isto tako je dalo priliku vlastima i e, civilnom društvu da e, zapravo razmisle i razgovaraju o tome kakav bi sustav u konačnici dugo e, trebao biti. Kamerun, Kongo su također države gdje svjedočimo zanimljivom razvoju događaja. Demokratska republika Kongo, po, smatrali smo da su tu pregovori zapravo potpuno zamrli, no ipak su oživjeli. Gvajana tu smo pri kraju pregovora, e, no nećemo dovršiti sporazum sve dok ne e, vidimo rezultate zakonodavne reforme. Dakle, imali smo doista vrlo zanimljive rezultate, različita iskustva e, koja ćemo svakako moći uključiti u naš općenito rad kad je riječ o deforestaciji i u programu od 2018. do 2022. pokušat ćemo racionalizirati sve ono što smo radili u okviru inicijative FLEGT. Rečeno nam je da smo previše vremena potrošili na sporazume o dobrovoljnom partnerstvu, iako je to zapravo bio kamen temeljac. Naravno, ima i drugih aktivnosti i načina suradnje sa privatnim sektorom, pogotovo kad je riječ o drvnoj sirovini, o boljem planiranju našeg djelovanja i tako dalje. Evo, to sada prvo učavamo i pokušavamo to e, dovršiti sa državama članicama, e, nadamo se do kraja, e, odnosno u sljedećih nekoliko tjedana. I vidjet ćemo koji su to rezultati, evo nakon 15 godina primjene tog programa FLEGT. Naravno i dalje smo predani borbi protiv nezakonite sjeće, bo, znamo da nezakonita sjeća doprinosi do E, nestanka šuma, no znamo da to nije jedini izvor, rudarstvo, urbanizacija, poljoprivreda e, e, također su uzrok nestanka šuma, palmino ulje, soja, govedina, kakao, kava, sve su to u nekim državama zapravo razlozi koji dovode do nestanka šuma. Moramo se pozabaviti e, pitanjem, e, naravno, osim nezakonite sjeće i boljim e, pitanjima goljeg gospodarenja šumama, pitanjem primjene zakona. Sve to, naravno, je važno sagledati ako želimo spriječiti nestanak šuma i naravno spriječiti posljedice klimatskih promjena. E, sporazumi o dobrovoljnom partnerstvu zapravo nude dobre pouke o načinima kako e, možemo rješavati ona načelna pitanja deforestacije, ne smijemo to zanemariti i trebamo iskoristiti stečeno iskustvo iz e, proteklih 15 godina. Mislim da ste vidjeli da je Europska komisija objavila dvije studije neovisnih konzultanata za koje se nadamo da će E, biti uzete u obzir za budući rad u kontekstu pitanja deforestacije. Nismo čekali e, te studije. Thierry je spomenuo da smo radili na redu, e, odnosno EDD inicijativi Isto tako smo radili na pravima posjeda kad je riječ o zemljište, što je važno za mnoge države kad je riječ o nestanku šuma. Dakle, ako nemamo jasno e, e, e, riješeno rješeno pitanje posjeda, pitanje namjene zemljište i ako postoji sukob između različitih namjena, E, naravno nastavit će se sjeća i propadanje šuma. Nestanak šuma je e, složeno pitanje. Ako gledamo pitanje primarne poljoprivredne proizvodnje i učinka na nestanak šuma, tu moramo biti pažljivi, moramo vidjeti moramo, na, ako se nastavi u, s uvozom takve proizvodnje, moramo paziti da se zapravo ne dovede do, odnosno da se to ne poveže sa nestankom e, šuma i sa propadanjem šuma. Dakle, to je bitno sagledati i e, s aspekta zaštite okoliša i s aspekta dohotka za najsiromašnije stanovništvo svijeta. Moramo uspostaviti e, dobru ravnotešu ako želimo spriječiti deforestaciju. Evo, ovime ću završiti. Hvala lijepa. Evo, ovaj izvještaj dolazi u pravi trenutak jer vi sada pripremate e, četverogodišnji plan. Imamo jednu studiju koju smo napravili prošle godine E, to možete e, dobiti iz, u upravi za e, politiku. Govorimo o Flektu u, u Gani, u Tanzaniji i Kamerunu. Evo, Heidi Heitela nije tu, ali Floren će zamijeniti. Hvala lijepa predsjednice. Hajdi nije tu, e, ona je u Helsinkiju i ja je zamjenjujem i to mi je zadovoljstvo jer sam mogao biti i u Kamerunu na misiji o deforestaciji. Hvala e, na ovom povizu. Mislim da smo mnogo napredovali. E, važno je govoriti o ovome što, o čemu ste vi govorili Komisija će dati svoj plan e, izvedivosti kako bi spriječila e, deforestaciju. Mi smo sada u ključnom trenutku. E, imamo Pariški sporazum koji nam dozvoljava da šume budu u središtu politike Europske unije. Imamo 30% kapaciteta za smanjenje klimatskih promjena zahvaljujemo šumama i e, veliki dio e, emisija CO2 rezultat je e, sjeće šuma. Istovremeno je važno da u središte naše pažnje budu autohtoni narodi i njihova prava na vlasništvo zemlje. prijedlozi komisije su vrlo zanimljivi. E, možemo ih preuzeti i podržati u ovom odboru. Kad govorimo o dužnoj pažnji, kad e, u robnoj e, razmjeni, moramo imati točne informacije koja se roba, koji proizvodi nastaju zbog sjeće šuma moramo također e, primijeniti i kriterije održivosti. E, u tome smo e, potpuno složni, tu se slažemo, prijedlozi komisije su od ključne važnosti. Kako ćete primijeniti akcijski plan Europske unije na području šuma? Mislim da trebamo ovaj plan, moramo imati više informacija. S druge strane treba reći mi ćemo napraviti jedan izvještaj na vlastitu inicijativu o, nezakonoj nezakonitoj e, sjeći šuma i e, deforestaciju. Imali smo jednu misiju u Kamerinu, imat ćemo sljedeće točke. E, fokusirat ćemo se na deforestaciju i na učinak koji to ima na autohtone narode E, zatim e, pravo na vlasništvo zemljišta. E, to je povezano i sa korupcijom. Korupcija je ključno pitanje u deforestacije u trećim zemljama. Trebamo i bolju implementaciju flekta i VPA. Mm, to je instrument koji je inovativan, ali naravno da to nije lijek za sve E, moramo e, e, te instrumente bolje primjenjivati. Također se možemo fokusirati na dužnu pažnju i na sinergije između reda i flekta. Oni moraju proizvesti sinergiju a zatim e, govoriti i o kriminalitetu u upravljanju ši, šumama. I e, klimatska politika, klimatska diplomacija, to je također važno. E, tu moramo biti koherentni. Ovo su glavne točke koje ćete naći u ovom izvještaju Heidi Hautalep i drago će nam biti čuti vaše komentare i, ako, i primjedbe. E, hvala i hvala vam lijepa na vašim prezentacijama. Imamo sada još dva javljanja e, za riječ, Norbert Neuser i e, gospođa Kjenge. Norbert, a onda Cecil. Hvala predsjednice. U prvom redu želim zahvaliti Heidi Hautali na ovom izvještaju. E, govorim u, ime Sepa Dansa koji je naš izvjestitelj u Sjeni. Ja ću vam pročitati njegovu izjavu. Ovaj e, izvještaj dolazi u trenutak kada Evropska unija sklapa a, ili priprema zakonodavstvo sa ciljem E, za e, očuvanje šuma koje apsorbiraju CO2. Vidjeli smo da je EU sklopio e, sporazum o konfliktnim mineralima. Uloga koju lanci opskrbe igraju u štećenju okoliša Europska komisija je provela jednu studiju koja pokazuje da između 1990. E, i 2008. E, uvela e, niz proizvoda koji direktno uzrokuju klimatske promjene. Treba smanjiti te štete i E, to razaranje prirode i smanjiti najgorije učinke klimatskih promjena. Međunarodni sporazumi e, su također pocrtali važnost šuma e, za lokalne zajednice. Pa one moraju biti uključene u donošenje odluka i planova Ovaj izvještaj dolazi u pravo vrijeme. E, komisiju poziva da razvije akcijski plan Europske unije o deforestaciji i e, e, razaranju ili uništavanju šuma. Trebamo regulatorne mjere koje će osigurati da nijedan lanac opskrbe niti financijska transakcija Europske unije rezultira u deforestaciji i e, uništavanju šuma. Hvala lijepa. Evo, Norbert je govorio za izvjestitelja u sjeni, a sada Cecil. Hvala lijepa, Lina. Imam e, precizno pitanje našim gostima i komisiji. E, u posljednjih nekoliko tjedana vidimo koliko su šume ugrožene u Demokratskoj republici Kongo Eh, one će dati nove koncesije eh, kompanijama. 75 eh, tisuća hektara prašume su ugrožene. To je površina koja je dva puta veća od, od Italije. A to će imati katastrofalne posljedice na klimu i na preživljavanje lokalnog stanovništva. E, ne znam je li naši gosti znaju za taj projekt. Europska komisija e, može utjecati na Demokratsku republiku Kongo jer e, ona financira njihov razvoj i ima nekoliko instrumenta kojima može djelovati. Što će komisija napraviti na ovom području? kada se ukida moratorij na sjeću šume. Hvala. Hvala lijepa. Šantal, hoćete li vi e, odgovoriti na e, ovo pitanje Cecil Kjenge? E, ja sam bila u Kongu kada je se donosila ta odluka E, svjesna sam problema koju imamo u Demokratskoj republici Kongo sa vladom, jer vlada želi ukinuti moratorij na e, ilegalno industrijsku e, sjeću šuma. Taj moratorij je na ilegalno industrijsku sjeću šuma, a ne na malu sjeću mm, i to, ta se e, sjeća već koristi e, za industrijsku sjeću. E, imamo problem sa Demokratskom republikom Kongo. Imamo i problem pri vađenju nafte, eksploataciji nafte. Oni žele vršiti istraživanja na nekoliko područja E, pitanje moratorija je e, e, također potaknuto i u odboru za akciju u Središnjoj Africi. Svo financiranje pod kefirom je ukinuto jer trebaju poštivati pismo namjere kefira moratorij je dio toga. E, kefir je odgovorio na to, a Evropska unija je partner toga. Mm. Zatraženo je od e, Demokratske republike Kongo da zadrži moratorij i da se e, mm, da se usvoji novi kodeks o šumama. Problem je da smo mi vanjski akteri, a to je suverena država i vlada. Ako oni odluče unilateralno da nešto naprave, e, će im se financiranje po ovom programu KAFI, ali e, ako e, one, oni smatraju da će im ove koncesije dati nove prihode, nove poreze, onda smo mi ograničeni u svojim akcijama. Možemo vršiti pritisak, donatori koji su u zemlji vrše maksimalni pritisak na vladu. Međutim, eh, mi ne financiramo izravno eh, vladu i Ministarstvo okoliša koje je dalo ovaj prijedlog. Mi financiramo upravljanje e, nacionalnih parkova. Mm, ako ne, dobi, ne dobiju sredstva, jednostavno će posjeći šumu u nacionalnim parkovima. Mi smo u vrlo nezgodnoj situaciji. S jedne strane, naša prisutnost i, sredstva e, su zaštita za ogromna područja u, u Kongu. E, nećemo dopustiti ministarstvu da e, išta učini u, u vezi s moratorijem. Mi, mi smo počeli e, pregovore po flektu jer možemo uključiti u to i privatni sektor i e, civilno, civilne organizacije, organizacije civilnog društva, kako bismo e, našli neko rješenje zajedno sa vladom e, Demokratske republike Kongo. Evo, to sada upravo radimo. Da, ali imamo problem i svjesni smo ga. Ne vidim nikoga drugog da traži riječ. Imate nešto za dodati? Nemamo još izvještaj. Evo, zaključit ćemo ovu raspravu, e, a izvještaj će doći u travnju. Zahvaljujemo našim gostima što su došli u naš odbor. Idemo na točku broj 7. Provedba e, instrumenta za DCI, dakle instrument za razvojnu suradnju, instrument za humanitarnu pomoć i Europski razvojni fond. Imamo amandmane e, na izvještaj Enrika Guerrero, izvještaj se, e, izvjestitelj se složio sa 29 e, e, kompromisa. On će nam, Enrique će nam govoriti o tim kompromisima. Izvoli Enrique, imaš riječ. Hvala vam lijepa. Vjerojatno se sjećate da je ovo izvješće o provedbi instrumenta za razvojnu suradnju, instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda i e, načina njihovog funkcioniranja od trenutka kad su oni usvojeni. I ovo je e, izvješće u tri dijela, e, odnosno ocjena funkcioniranja ovih instrumenata. A u drugom dijelu se govori o razdoblju funkcioniranja do 2020. A konačno očekujemo i da Europska unija ukupno usvoji e, godišnji financijski okvir koji će početi stupiti na snagu od 2021. Ova posljednja dva dijela pokušali smo utjecati na Europsku komisiju da na prezentaciji koja će biti održana u svibnju kao rezultat e, samih pregovora e, da se to uklopi u e, višegodišnji financijski okvir Dakle, od 210, 29 kompromisnih e, amandmana je sastavljeno e, i puno je drugih amandmana e, koje sam prihvatio. A pretpostavljam da su i većini klubova prihvatljivi. Donekle su i inovativni, ali donose nove sadržaje i mislim e, da je e, ovo baš pravi trenutak e, da zahvalimo komisiji koja je dala doprinos u obliku ovih amandmana. Ovo izvješće sadrži neke ključne točke E, koje su zajedničke različitim e, političkim grupacijama. Očito je da postoji potreba za instrumentima evaluacije i praćenja koji bi bili učinkovitiji i pružili nam više podataka nego što ih danas imamo. Međutim, ponavlja se i potreba da barem 20% ovih eh, programa budu eh, temeljni programi, programi eh, socijalnih službi, obrazovanja i tako dalje. A i prihvaćamo stajalište po kojem je moguće ovo podržavati iz proračuna uz e, to da e, parlament vrlo pozorno e, prati namjensko, transparentno i učinkovito trošenje ovih sredstava. Dakle, moramo osigurati da ove politike budu vjerodostojne, da budu koherentne E, i da u njih budu uključene i civilno društvo i e, lokalne vlasti te da uzemni fondovi e, se koriste samo u slučaju kad instrumentima daju dodatnu vrijednost a isto tako trebaju e, biti podvrgnuti praćenju od strane parlamenta. Preporučujemo jednako tako da Evropska unija konačno dođe do 0,7% cilja i da e, sredstva namijenjena razvoju ne budu putem transfera korištena u druge svrhe ili za druge mjere. Istovremeno pokušavamo i očuvati za razvojnu politiku određenu razinu autonomnosti kroz djelovanje unutar strateških globalnih Eh, unutar globalnih eh, strategija. I još dva komentara koja se odnose na amandmane koje predlagatelj eh, koje podnositelj neće prihvatiti. To je ono što se odnosi na Iran i Afganistan. Ja sam protiv sadržaja tih amandmana, smatrajući da to treba da to e, pripada e, u djelokrug e, rada radne skupine, a radi se o konkretnim zemljama i mislim da postoji unutar radne skupine prostor koji se odnosi na ovo područje koje e, <clears throat> obuhvaća Afganistan i Iran. Razvojna banka kao nova struktura e, je važno pitanje i smatramo e, da ćemo mislim da ćemo sutra o tome raspravljati, pa onda nisam siguran da je ovo izvješće baš pravo mjesto da se o tome govori. Što se tiče amandmana 110, izvjestitelj je za e, faktografske ispravke. Dakle, tamo gdje stoji e, e, tvrdnja o e, neregularnim i nesigurnim pobačajima, nesigurni pobačaj kao jedan od tri glavnih uzroka smrtnosti majki i mislim da je to da moramo istaknuti da je izvjestitelj za taj amandman. Također, želim reći da se odbor zalaže i za višegodišnji financijski okvir koji će omogućiti dovoljno potrebnih sredstava za jačanje razvojne politike. Vjerujemo da razvojna politika ne samo da će nam omogućiti da pomognemo onim državama i dijelovima društava ili zajednicama koji trebaju pomoć, već će nam e, omogućiti da ukažemo na Europsku uniju e, kao na e, element koji pruža pomoć e, i to da postoji prostor za takvu suradnju e, u okviru socijalnih programa, e, poštivanja ljudskih prava, demokracije i solidarnosti s ostatkom svijeta. Hvala lijepa Enrique. A, vi ste se javili ili? Hvala lijepa Linda. Evo ja bih eh, počeo tako da Enrique zahvalim na sjajno odrađenom poslu. nekoliko amandmana ja sam predložio, a koji su u provedbi instrumenata već dali dobre rezultate. Neka, neka od sredstava već su preusmjerena i e, mislim da pojedina pitanja migracija azila, e, unutarnje sigurnosti su pitanja o kojima smo već e, razgovarali. A amandman recimo 27 ukazuje na e, sredstva koja se koriste za neke ciljeve poput granične kontrole i također se ukazuje na činjenicu da neke države imaju, postvaruju e, e, određeni napredak, zatim imamo amandman 52 koji navodi e, krizne situacije i teškoće koje one uzrokuju. Zatim tu su i razvojni fondovi i e, uspostava ad hoc mehanizama. Smatram također da pogledamo li 94. amandman u kojem e, se govori o namjenskom korištenju, 96. u kojem se kaže da bi programe Europske unije trebalo uskladiti s onima partnerskih država to su sve pitanja koja sam želio naglasiti. A ključni aspekt je Afrički e, uzajemni fond, odnosno e, tu smo tražili veću transparentnost, ali smatramo da je nedostatna transparentnost upravljanja ovim e, fondom za Afriku. Hvala lijepa. Frank Engel. Thanks. I'd, uh, I'd try to be brief, starting by, by, by thanking Enrique for his, uh, for his availability to, uh, to compromise. Dakle, kompromis nam omogućuje da uh, obuhvatimo znatan dio političke uh, poruke i da to onda svi mogu podržati jer radi se o e, novcu. Ja imam, e, želim spomenuti tri stvari. Prvo od toga je da i dalje smatram da smo krenuli e, dobrim putem što se tiče proračuna i podrške proračunu. Znamo da je to instrument koji je i dalje čvrste i nećemo napredovati ukoliko se poruke koje šaljemo ne povežu i s upravljanjem, e, ali i s doprinosom koji e, primateljska strana mora pružiti. Tako da u konačnici se postigne e, napredak i boljitak. Što se tiče razvojne banke, smatram da je to dobra ideja. Iz više razloga. A iz toga jer moramo utvrditi kako ne samo promicati, nego i jamčiti e, ulaganja, pa i u problematičnim sredinama. Dakle, to bi bila europska struktura koja bi bila kadrim e, jamčiti za komercijalna ili gospodarska poduzimanja u određenim državama i dobro je da se o tome raspravi. Možda bi se mogao i neki e, inicijalni no izvješće e, sastaviti, ali moja je poruka e, za Indika i za sve da amandman za određene problematične aspekte zapravo se izvodi na onome što e, iz onoga što radi Europska investicijska banka. Pa dakle, budemo li e, o svim amandmanima koji se e, odnose na EIB glasovali uz poveznice s EBRD-om koji je vrlo glasan i želi nas uvjeriti u e, to da imamo udio u svemu ovome, a e, ostane li ovaj amandman, zanima me bi li se to moglo e, povezati i s drugim amandmanima, ali bez dijela koja koji se odnosi na Europsku investicijsku banku. A posljednje je moje pitanje. A pa budući da imamo ljude e, u EPP-u koji e, odmah e, reagiraju na spomen riječi pobačaj. Ja nisam jedan od njih. Ako se govori o 110. amandmanu, zapravo na neki način podsjećamo samo na činjenice. Budući da je tako, ja nemam problem s preporukom za pozitivno glasanje o njemu, a navodi se da je to jedan od tri najveća eh, uzroka eh, smrti pri porođaju. Eh, ja, međutim, želim točno znati na čemu se to temelji u okviru međunarodne pravnog sustava. Dakle, htio bih dobiti referencu. Što se banke tiče, mislim da tu ima dosta kontroverzi i da to zahtjeva jednu dublju e, raspravu. Lola, ti si isto bila e, izvjestiteljica u Sijeni. Ne, ništa nisam pripremila. Ne želim ništa reći. Cecil, izvolim. Hvala lijepa, Linda. Zahvaljujem Enrikeu na određenom poslu i na predstavljenom dokumentu koji smatram vrlo zanimljiv. Ja sam predložila nekoliko amandmana u pokušaju da se usredotočim na određen broj aspekata Desetak je milijuna državljana različitih država i različitih dijaspora koji imaju koristi od ovih fondova Europske unije. I mislim da je to iznimno korisno, međutim važno je i da politika to prepozna. Druga stvar koja je važna je stvaranje programa, namjenskih programa koji generiraju sinergije između dijaspora i dostupnih e, fondova, e, kao recimo su što je onaj za inovativne aspekte programa za razdoblje nakon 2020. godine, e, zatim za borbu protiv siromaštva budući da doznake dijaspora e, pružaju prilična sredstva u državama podrijetla. Dakle, i dijasporu se spominje u nekoliko amandmana. Osim e, navedenog, smatramo da treba jačati politički dijalog, što je podcrtano i potrebom za promatračkim misijama i mogućnosti da se određenim grupama pruže neke prednosti da bi se e, i bolje namijenilo i iskoristilo ta sredstva. I konačno, a tu sam suglasan s onim što je Enrique suglasan s onim što je rekao e, Enrique o nekoliko država poput Irana. To su rasprave koje se odnose na različite aspekte i smatram da bi instrument trebao proći, a da u buduće bilo bi korisno dobro raspraviti prije usvajanja. Međutim, za sad se ovo temelji na prijedlozima parlamenta i e, u potpunosti podržavam ovo stajalište u dokumentu koji namjerava e, postići kompromis za države poput recimo Irana. Hvala. Dobro, hvala. E, komisiji bih sada dala riječ. Devko, Eko i služba za vanjsko djelovanje. Molim vas samo da budete kratki jer nam ponestaje vremena. Vincent Grimaud iz DigiDevco će biti prvi, Kim Elling druga, Filipo Serjano nakon toga. Hvala predsjednice, biti ću kratak. Mm, eh, Ove ovaj nam izvještaj daje mnogo toga za razmišljanje. Mm, to će utjecati i na prijedloge komisije. Jedna stvar e, koja je ovdje izložena, mislim da je to važno, a e, tu bi, oko toga bi se trebala razvijati naša rasprava. E, s jedne strane javna potpora razvoja, a drugo što nas, nalazimo u kompromisama. Većina sredstava za vanjsko djelovanje E, ide e, za pomoć razvoju e, i to je jako važno u sadašnjem bfo u Više od 90% sredstava će ići u potporu za razvoj. Mislim da o tome treba razmišljati kad pripremamo planove za budućnost Većina naših sredstava ide u regionalne fondove. E, to nisu velike svote, ali trebamo ukinuti ili maknuti umjetne e, barijere koje još postoje e, kako bi naša sredstva mogla ići u, ona područja gdje su potrebna, to jest u razvoj. Hvala lijepa na pažnji. Kim ima riječ. Hvala lijepo. Ponovio bih isto tako i pozitivnu ocjenu izvješća. Amandmani nam se također čine korisnim jer mislimo da jasno ističu one glavne argumente osobito o dodanoj vrijednosti Europske unije u tom području kad je riječ o ulozi humanitarnih načela i naravno o načelu komplementarnosti između razvojne i humanitarne pomoći. Bilo je nekoliko amandmana za koje smo mislili da bismo možda mogli e, progovoriti, odnosno amandman 34 u kojem se govori o globalnoj e, strategiji Europske unije koja obuhvaća i otpornost. Mislim da je to nešto o čemu se već govorilo i u e, amandmanu 3, pa bi se možda moglo poraditi na prezentaciji. Zatim amandman 102 gdje se želi proširiti broj načela humanitarnog E, humanitarne pomoći na e, pravo ne miješanja naravno ne pripada među humanitarna načela, zatim 106 i 107 su amandmani e, koji su obuhvaćeni kompromisom broj 11, a gdje imamo nekih dvojbi u tome što se kaže da lokalne vlasti, vjerske organizacije bi trebale, odnosno da se u svim slučajevima treba uzeti u obzir njihova mišljenja dok mi mislimo da osobito u kontekstu akutnog sukoba možda treba više naglasiti e, neovisnost humanitarnog djelovanja i na koncu e, sto amandman 192 gdje se razvojna e, i humanitarna pomoć žele učiniti dosljednima sa sigurnosnom politikom država u to nismo posve uvjereni, naše su primjedbe doista mm, male i rekao bih konkretne pa će ih biti lako riješiti. Hvala. I na koncu Filiberto, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice i ja se pridružujem kolegama eh, i pozdravljam ovo izvješće koje doista šalje korisnu i dobru poruku. Kompromisni amandmani predstavljeni po meni će podići kvalitetu ovog izvješća na još višu razinu. Osvrnuo bih se na dvije stvari. E, kako u izvješću, tako i u amandmanima pojavljuje se ovo pitanje autonomnosti, razvoja politike, rizik e, razlikovanja. Čini mi se da je najbolje ovdje osloniti se na e, ono što nalazimo u Europskom konsenzusu o razvoju gdje se prepoznaje primarni cilj, a to je smanjenje siromaštva, iskorenjivanje siromaštva, a što je naravno povezano sa ostalim globalnim izazovima kao što su klimatske promjene, sigurnost, migracije i tako dalje. No kad je riječ o izazovima povezanima sa sigurnošću, nije riječ o unutarnjoj sigurnosti Europske unije, već e, je to zapravo zahtjev država članica da Europska unija pruži potporu izgradnji njihovih kapaciteta za pružanje sigurnosti njihovim građanima ili recimo bolje osiguranje njihovih granica, borbe protiv krijumčara i sl. Dakle, vidimo taj široki pristup u europskom konsenzusu za razvoj i po nama je to ispravan pristup ovoj problematici. To je također povezano i sa kritikama koje se mogu čuti o takozvanim uzajamnim fondovima, trust fondovima. Slažem se da e, je potrebno podići na višu razinu kvalitetu e, razmjene informacije i e, analize za potrebe financiranja iz tog fonda, no isto tako valja priznati da su ti fondovi bili vrlo korisni u primjerice Srednjoafričkoj republici, Kolumbiji, Siriji i e, naravno e, uopće za pitanje migracijskih tokova. Ovdje imamo otvorenu raspravu, imat ćemo isto tako i input revizorskog suda, odnosno e, revizorsko mišljenje, tako da ćemo u konačnici dobiti vjerujem dobro uravnoteženo mišljenje jesu li ovi fondovi uspjeli odgovoriti na e, one probleme e, zbog kojih su uspostavljene. I na koncu pogled u budućnost, odnosno e, višegodišnji financijski okvir, u nacrtu izvješća se razmišlja o pojednostavljivanju, o tome kako osigurati namjenska sredstva za one glavne obveze, E, zadržavajući istodobno fleksibilnost e, fonda za razvojnu pomoć e, u smislu održavanja pričuva i tako dalje, dakle svih onih pozitivnih elemenata koji će doprinijeti raspravi o budućoj, o godišnjem financijskom okviru. Enrique, izvolite. Evo samo na brzinu. više ovih intervencija kad se odnose na konkretne amandmane vjerojatno kad se vidi e, glasački popis e, će e, razmišljati o tome i drugačije jer će se glasovati u skladu sa stajalištem recimo kad se govorilo o nemiješanju kao jednom od e, glavnih e, humanitarnih načela. Dakle, govorili ste, e, o to neće stajati u izvješću. Ali evo, mogu odgovoriti na neke stvari, na neke izraze zabrinutosti i što se tiše, tiče e, stajališta koja e, se odnose na amandmane koji ostaju, a ne na kompromisne, radili se baš doslovno onome što smo rekli recimo e, pritisak za uvođenje pritisci za preusmjeravanje prema migracijskoj ili drugoj politici i tako dalje. Smatram da u konačnici će glasovanje i e, stajališta biti u skladu s onim što sam i naveo. Mogu podržati ono što sam čuo gospodina Engla, a to je da je upravljanje jedna, od najvažnijih stvari. Znači, traži se i zahtjeva od njih sustav upravljanja koji će omogućiti e, da se koriste i e, podrška iz proračuna. Dakle, to je pitanje i kontrole i demokratskih vrijednosti. Što se banke tiče, otvoreno govoreći smatram da će komisija rješavati to pitanje i da je bolje sada ne zauzimati nikakvo stajalište i da bi bilo najbolje E, naprosto napustiti e, ovaj amandman, ali budući da nije moj, ja to ne mogu učiniti. Dakle, da odustanemo od njega. Nisam protiv prijedloga e, koje je dao Franka, ali smatram da bi to bila kriva poruka. I da bismo se mi očitovali o nečemu što je e, odbor za e, razvoj e, ukazao kao pitanje od najveće važnosti za političke klubove. Trebalo bi uključiti u sve i glasove onih koji su došli do naših granica ili u naše zemlje, koji imaju doista malo prilike u zemljama iz kojih dolaze očitovati se o bilo čemu, a pogotovo o e, potrebama za razvojem i konkretnim politikama koje bi do toga trebale dovesti. Slažem se također da će trebati raspraviti o tome što predstavlja autonomna koncepcija razvojne politike i kako <clears throat> se mogu uskladiti sve potrebe. Bio sam su izvjestitelj na e, u izvješću među parlamentarne skupštine, interparlamentarne skupštine o sigurnosti i razvoju i znam da postoji ogromna siva zona u kojoj su sva ova pitanja koja se odnose na sigurnost, a da su, ta, da su te stvari e, vrlo korisne jer jamče mir i stabilnost pa bi to trebalo koristiti u cilju postizanja stabilizacijske politike u tim državama, uključujući i e, primjenu EU e e, mehanizama. Što sve naravno ima veze i sa sredstvima. Ja možda jesam malo stariji, ali ne treba to gledati fundamentalistički. Smatram da je uvijek korisno djelovati kroz uravnoteženi pristup. A evo samo trenutak. Prije glasovanja želim reći e, samo e, kratko hvala e, svima. hvala. Da, imat ćeš priliku sutra za par riječi prije glasovanja će to druga točka nakon prve e, koja će biti o preispitivanju na sredini za e, razdoblja iza zatvorenih vrata. Evo sad dolazimo do zadnje točke dnevnog reda. Riječ je o kršenju prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući otimačinu zemljišta. E, imamo izvjestiteljicu. Doista je vrlo važno ovo pitanje, povezuje se sa temom šuma i s onim o čemu smo govorili prošlog mjeseca kad smo govorili o razvoju događaja u Keniji, o jednom od vodnih projekata, odnosno projekata financiranja vodnih resursa i problemima autohtonih naroda. E, e, gospodin Francisco Assis e, iz AFETA iz nadležnog odbora ovdje s nama, no prvo riječ ima Marija. Hvala lijepa Linda. Naravno, Linda, ti si potpuno u pravu. To je vrlo važan izvještaj. On je povezan s onim e, e, što se događa u našim šumama i s našim šumama u cijelom svijetu. E, drago mi je što su spomenuta i ljudska prava s tim u vezi. Naročito je važno da iz perspektive razvojne politike zauzmemo stajalište. Mm, mm, imamo Keniju i Honduras eh, koje smo spomenuli u našoj raspravi prije mjesec dana su pokazali da u okviru europskih eh, projekata je, došlo do kršenja ljudskih prava, čak i do ubijanja. to je šokantno i to se sve događa unatoč svim e, obvezama koje proizlaze iz naših e, sporazuma. Mm, mm. E, ljudska prava autohtonih naroda se mnogo prečesto krše i ti ljudi ne mogu nemaju pristupa pravdi Imamo 81 amandman, to je vrlo puno za malo stajalište, ali ipak mi je drago da vidim da sadržajno govoreći e, imamo tu jasan konsensus. E, ovo stajalište ne može biti beskreno dugačko E, sažet ćemo ove amandmane u kompromisne amandmane. Nadamo se da ćemo doći do zajedničkih stajališta klubova. Evo, gdje smo imali široki konsenzus e, kad se govori o vlasništvu zemlje i običajnom vlasništvu. E, free prior and informed consent je, evo, gase nam i svjetla E, e, potreba da e, akteri poklone dužnu pažnju tim pravima. Tu smo imali veliki ili široki konsensus i EPP je ukazao na potrebu da imamo tijelo za pritužbe sva kršenja e, ljudskih prava e, moraju biti uzeta u obzir. E, tijelo za pritužbe je vrlo potrebno. To da je dodatni pravni put za žrtve. Oni imaju mogućnost da što je ranije moguće podnesu žalbu ili pritužbu to se mora dogoditi što je prije moguće. Oni moraju imati jedan e, nizak prag, e, za e, te postupke. To će omogućiti takav žalbeni postupak. Mm. Molim za potporu za moje amandmane. Ja ukazujem na problem otimanja zemlje i kršenja običajnog e, vlasništva. E, to povezujem i sa sigurnošću hrane i sa klimatskim promjenama i e, ekološkim projektima. Kompromisi moraju biti gotovi do početka sljedećeg tjedna E, ako bude potrebno, sastaću se sa izvjestiteljima u Sjeni. E, već im unaprijed zahvaljujem na suradnji, pa ćemo onda do e, travnja završiti pregovore. Hvala. Hvala lijepa, Marija. Odmah dajem riječ gospodinu Asisu iz odbora 2. Molim vas imajte na umu vremensko ograničenje, odlaze nam prevoditelji za deset minuta. Hvala lijepa, biti ću kratak. Predsjednice, hvala, hvala na pozivu. Drago mi je što sam ovdje u ovom odboru i e, pozdravljam gospođu Hajbuh, na, o, čestitam na ovom izvještaju. E, e, vrlo sam zahvalan na duhu ovog izvještaja. E, e, temeljna ideja je sljedeća. Autohtoni e, narodi su veliki problem ljudskih prava. Oni imaju vrlo ozbiljnih problema, njihova se prava stalno krše, imaju povijesne probleme, vrlo ih dobro poznamo. Imamo razaranje njihovih kultura, starih kultura i tako dalje. Danas je najvažniji problem E, problem preživljavanja lokalnih zajednica, problem vlasništva, e, širenje poljoprivrednih granica, zatim širenje e, rudarstva i korištenja minerala. Nacionalne vlasti krše ta prava vrlo često E, pa se radi o samom preživljavanju ahtohtonih naroda. Vrlo dobro poznajem situaciju u Latinskoj Americi, ali slične su situacije u Africi i Aziji. Imamo stalan dijalog sa nevladinim organizacijama koje nam e, izvještavaju o strašnim situacijama. E, zabrinuti smo zbog toga zbog tih e, situacija pa se e, e, Europski parlament mora izjasniti. Naročito je važno pitanje prava na jezik. Autohtoni narodi se tuže Europskom parlamentu. Mm, Europski parlament je izvor nade za te narode I to je naša odgovornost. To je i čast i velika odgovornost za nas, e, europske zastupnike, zastupnike Europskog parlamenta. Zato smo u odboru DROA pripremili onaj, ovaj izvještaj. Nadam se da će svi klubovi dati važne doprinose tome izvještaju. Slažem se sa smjerom e, mišljenja. Mislim da je jedna stvar važna. U izvještaju imamo kritiku kritiku potpori e, Evropske unije za razvoj. E, ta potpora je od ključne važnosti za ta područja. U nekim zemljama korištenje e, te pomoće, te financijske pomoći e, iz Europske unije e, ide mm, u tom smjeru da se ne poštuju prava autohtonih naroda. Ona se krše. Oni, ta javna ulaganja e, ne poštuju interese autohtonih naroda. To je problem i to kritiziramo. E, financijska pomoć je e, esencijalna, ali moramo paziti na to kako će se ta sredstva koristiti. Moramo naći neki mehanizam koji će omogućiti dalje pružanje pomoći, ali i osigurati prava autohtonih naroda. Mm, e, e, odbor 9 e, je odbor koji vrlo dobro shvaća ove probleme, probleme autohtonih naroda. Hvala lijepa na pažnji. Thank you. Dobro, hvala vam lijepa. Imam izvjestitelje u sjeni. Marija Neuhl želi govoriti, Lola i Ignacio, njih troje. Dakle, prvo Gospođa Marija ima riječ. Biti ću kratka, ne, ne moram ništa ponavljati, to e, sve je e, ispravno rečeno ovdje. Jedna mi je točka važna. E, ovi izgoni i progoni autohtonih naroda, je li to povezano i s našim ponašanjem, našom potrošnjom? E, razvojna politika Europske unije mora točno ispitati e, gdje je naša politika kontraproduktivna. E, nešto nam fali. Moramo zaključiti što promijeniti. Ne možemo promijeniti druge zemlje, možemo samo sami sebe promijeniti. E, palmino ulje i tako dalje, to su sve aspekti koje moramo uzeti u obzir. E, slabe demokracije, nestabilne zemlje, a, ako poslujemo s tim zemljama, e, to su recimo pravo na izlov, na ribarstvo, moramo uzeti u obzir e, autohtone narode. Oni ne sjede za stolu. Jedne e, e, određene skupine se bogate, dok se druge skupine nalaze u siromaštvu. Naši sporazumi moraju uzeti u obzir okoliš, moramo vidjeti s, s kojim zemljama možemo poslovati, možemo imati sporazume, a koje zemlje su iz, toga isključene. Te zemlje moramo imenovati. ako autohtoni narodi e, ne e, sudjeluju u donošenju odluka, to moramo uzeti u obzir jer znamo koji su to narodi i koje su to zemlje. Hvala. Thank you. Um, Lola. Dobro, hvala Lola. Hvala lijepa. Ja ću reći nešto sasvim kratko. Zahvaliti Mariji na odličnom tekstu i također e, kolegi Asisiju. Što se tiče posljedica našeg vanjske politike i djelovanja, smatramo da da to da autohtoni narodi drže zemlju i budu u posjedu zemlje je ključno, te nas jako brine kako će se e, raspodijeliti ova e, pomoć, za e, razvoj kroz privatno-javno partnerstvo. Moramo doista vrlo, vrlo oprezno djelovati i znati da ova ulaganja moraju koristiti prvenstveno lokalnoj populaciji i to kroz proces konzultacija. Mislim da je e, iznimno važno zabraniti i onemogućiti e, odimanje zemlje kroz sporazume o ulaganjima te e, tako djelovanje treba kažnjavati budući da e, ako ne bude e, kažnjavanja da će se naprosto nastaviti ta praksa a u dostupni instrumenti moraju postati učinkoviti, a mi trebamo ojačati tehničku i financijsku pomoć kroz ove instrumente i da bi se poboljšalo upravljanje e, šumama i spriječila e, deforestacija kao i omogućilo pravo zajednica na e, posjedovanje zemlje. I pod kontrolom treba držati sve aktivnosti koje doprinoste deforestaciji, a mi moramo e, se mijenjati i mijenjati naše potrošačke navike. E, bude li dalje potrožnje, neće biti promjene. Hvala lijepa, da bit ću vrlo kratak. Želim čestitati Mari na ovome mišljenju i isto tako zahvaliti Francisku Asisu na njegovom doprinosu u ime odbora AFET. Iz naše perspektive e, amandmani 35 i 43 su naš prijedlog e, i mislim da sadrže konkretne mjere za borbu protiv e, otimalja zemlje. Moramo znati što se događa u smislu kršenja ljudskih prava, tu prije svega mislim na amandman 35 e, o uvođenju, odnosno osnivanju e, neke vrste javnog registra e, društvenih društava koja su aktivna u tim područja, te isto tako obveza pružanja svih podataka o kršenju ljudskih prava u kontekstu ekstraktivnih industrija, rudarstva i ostalog. To mora biti jasan signal da E, kao što su Lola i Marija rekle, da postoji dakle etička dimenzija e, kada govorimo o tome što kupujemo i odakle kupujemo, a ovo mišljenje doista može poslati snažan signal kad je riječ o, o tome modelu. Hvala. Dobro, hvala lijepa. Dva dužnosnika komisije? Ne. Iz DEVKO-a imamo nekoga i gospođu Gant iz e, službe za vanjske djelovanje. Molim vas doista da budete vrlo kratki, gospođo Puve. Imamo doista samo pet minuta još vremena. Izvolite. Devko prvi. Dobro, evo, želim samo odati počest e, doista ovom hvale vrijednom naporu Mislim da je riječ o vrlo važnom radu s naglaskom na ključno pitanje, a to su prava ljudi e, na koju utječu razvojni projekti. To je povezano sa univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i naravno moramo raditi na punoj provedbi, što nikako nije lako. Kenija je e, primjer, Honduras isto tako, gdje je došlo do ubojstva aktivistice. E, e, no, mislim da zajedno možemo ostvariti dobre rezultate i E, kada dobro je što razmišljate o mehanizmu za pritužbe, o mehanizmima pravne zaštite i to bi doista podiglo vidljivost Evropske unije na višu razinu jer e, kao zagovornici ljudskih prava imamo dužnost pratiti e, ne samo što rade vlasti, već i što rade privatni poduzetnici. Hvala službe za vanjsko djelovanje, samo ako imate nešto bitno za dodati. Ako nemate, zahvaljujem vam. Ma, imate jednu riječ, jednu minutu, izvolite. Neću sada duljiti, zahvaljujem svima. E, slažem se sa svime što ste sada rekli. Imaćemo jak izvještaj. Hvala. Dobro, hvala. Rok za amandmane, odnosno glasovanje 24. travnja a rok za amandmane je prošao. Dakle, 24. travnja ćemo glasovati. Koordinatori u 9 e, iza zatvorenih vrata, 10 e, i 45 je glasovanje. Hvala svima, doviđenja.